Poštovane gospođe i gospodo, kolegice i kolege, dobrodošli natrag. Krećemo sa javnim saslušanjem o korištenju umjetne inteligencije u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru. Pozvali smo pet stručnjaka za ovu temu. Moram biti vrlo stroga što se tiče vremena koje imamo na raspolaganju e, kako bismo nakon svakog izlaganja imali vremena i za pitanja. Umjetna inteligencija u ovim sektorima rijetko je predmet rasprave. E, često su to stvari koje su nam nepoznate i nemaju još svoje mjesto u političkim raspravama. Međutim, umjetna inteligencija se već koristi u izradi filmova, nastavnih planova, priča i tako dalje. Tako da to postoje jedno od najvažnijih pitanja. Te želimo doznati više o umjetnoj inteligenciji. Pogotovo o tom tome kako umjetna inteligencija može izmijeniti naše sektore i koji regulatorni izazovi ispred Unije stoje u sljedećih pet odnosno deset godina. Razvoj obično ide brže e, od onog što mislimo. Čini se da već danas e, imamo e, duboke lažne vijesti, tako da s jedne strane postoje velike mogućnosti rješavanja tih problema povezanih s umjetnom inteligencijom, a s druge strane moramo to činiti potpuno svjesni, e, znajući što radimo i kakav to učinak može imati. Želimo rasvijetliti sve moguće aspekte korištenja umjetne inteligencije. To je jedan od prioriteta parlamenta u sadašnjem mandatu. I naš će se odbor sljedećih mjeseci intenzivno baviti ovom temom. Napravit ćemo i izvješće vezano za umjetnu inteligenciju u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru. Te ćemo uzeti i zauzeti stajališta prema Juri i Alibe izvješćima koji će također razmatrati e, konkretne aspekte umjetne inteligencije. Kao što vidite iz programa, saslušanje ide u tri dijela. Prvi dio trenutačna situacija vezano za umjetnu inteligenciju u Europi, zatim umjetna inteligencija u obrazovanju i učenju jezika. Drugi dio pravne perspektive i izazovi u kulturnom i kreativnom audiovizualnom sektoru i na kraju, posljednji dio saslušanja govoriti će o izazovima korištenja umjetne inteligencije za izradu vijesti i ponuditelja istih. Prezentacija o deep fake vijestima vezano za e, krivotvorenje audio podataka, videofilmova i slično. Dakle, borba koju vodimo na društvenim mrežama. Sada ću pozdraviti naše stručnjake koji će nam podijeliti svoja stručna znanja oko ove teme. Andres Vazdiljes, Tilde i član udruge Big Data Value Association i e, upravni odbor privatnog javnog partnerstva Dora Matajovski-Filip. Matažovski Filip voditeljica projekta e, za obrazovanje u Mađarskoj vezano za umjetnu inteligenciju, Eleonora Rozati, pravnica, izvanredna profesorica na sveučilištu u Štokholmu, Kristof Krumke, na posljednjih diplomskom studiju Ludvigs Maksimiljan e, sveučilišta e, i Mihael Koldevare iz Visoke škole za film i umjetnost iz Minhena. Hvala vam svima na dolasku, drago mi je što ste ovdje. Sada ćemo gospodinu Andrisu Vasiljevskom dati riječ na e, otprilike desetak minuta. Uh, Dobar dan, poštovani zastupnici. Jako mi je drago što imam priliku s vama podijeliti nekoliko misli o mogućnostima i izazovima za Europu u brzom napretku razvoja umjetne inteligencije. To će biti tema ovog saslušanja vezano uz audiovizualni sektor u odboru za kulturu. Daću neki pregled vezano uz etičke probleme koji su vezani uz umjetnu inteligenciju, ulegu, sagledat ulogu kulture u tom sklopu i govorit ću o izazovima umjetne inteligencije vezano uz jezičnu raznolikost. Ova disciplina se od 50. godina proučava, međutim samo posljednjih 10 godina vidimo da je došlo do sve više industrijskih sustava, e, tehnoloških razvoja i osobnih uređaja. E, vjerojatno se radi o e, najaktualnoj tehnologiji o kojoj razgovaraju političari i kreativne zajednice. Umjetna inteligencija je stvarnost, e, širi se, nastaju nove aplikacije gotovo svakodnevno i e, izražavaju se razne emocije, hiperoptimizam pa sve do depresivnih misli unutar zajednice. Neki se boje, e, boje se da će izgubiti radno mjesto i da će značenje ljudskog bića se smanjiti i to djelomično zato što antropomorfizacija, odnosno pridruživanje ljudskih obilježja umjetnoj inteligenciji je nešto što je vezano uz samu koncepciju umjetne inteligencije. Ona nije dovoljno dobro definirala. E, uvijek je uspoređujemo sa ljudskim vještinama E, imamo vizualnu percepciju, donošenje odluka, e, prepoznavanje jezika, e, dakle strojevi, mašine u stanju su oponašati čovjeka i to nazivamo sustavima umjetne inteligencije. Europska komisija je uspostavila stud, skupinu stručnjaka za umjetnu inteligenciju i oni analiziraju okruženje i donose odluke sa određenom autonomijom. Međutim, ta djelovanja tih sustava nisu predefinirana, nego se prilagođavaju u okruženju koje se mijenja. Pisci su imali jako važnu ulogu u oblikovanju ovog okvira. 43. godine Aden Lovelace, ona je bila kći Lorda Byrona, stvorila je e, prvi algoritam, a 80 godina nakon toga stvoren je prvi robot. Uveden je 1923. Karel Čapek, češki pisac, e, je to uveo u svoju dramu e, R-U-R. Ovdje je se robot je smatra riječju koja je došla sa e, češkog. U Umjetna inteligencija je posljednjih desetljeća dobila veći potencijal i sada većina sustava umjetne inteligencije temelji se na algoritmima koji se strojno uče. To su mreže koje mogu izvući modele iz podataka i onda ih uopćiti. Dakle, podaci su ključni za razvoj umjetne inteligencije. Treba postići kritičnu masu za korištenje određenih aplikacija. imamo također potrebne informatičke vještine koje su potrebne za obradu tih podataka i samo nedavno ovakve računalne vještine postale su dostupne zahvaljujući grafičkim procesorima koji se, se prije koristili za igrice Strojno učenje, prijenos podataka uz razne sustave E, time možemo dijagnosticirati e, bolesti, voziti automobile i tako dalje. Time e, umjetna inteligencija postaje jako važan element za ostvarivanje društvenih potreba. I zato primjećujemo da umjetna inteligencija mijenja, odnosno utječe na sva područja ljudskog djelovanja. Imamo i nove granice za konkurentnu geopolitiku. Ove godine smo imali Svjetski ekonomski forum koji je izdao izvješće o geopolitičkom natjecanju u ovom području umjetne inteligencije, a to donosi neke rizike. Geopolitički gledano imamo razne e, pristupe u raznim regijama. Ako pojednostavimo, strategiju korisnika vidimo da se ona razvija kroz e, privatne inicijative i samoregulaciju na primjer u Kini to sve vodi država, imamo jaku koordinaciju javno-privatnih investicija u tehnologiju umjetne inteligencije sa masivnim korištenjem u društvu općenito u Europskoj uniji imamo pristup kojim želimo ostati privrženi kulturnim vrijednostima, visokim standardima zaštite u odnosu na socijalne rizike umjetne inteligencije i zato je misija da Europska unija postaje predvodnik u svijetu što se tiče najnovijih e, tehnologija umjetne inteligencije i da promoviramo e, pristup ovim tehnologijama koji će se temeljiti na perspektivi čovjeka. Ako pogledamo kreativni sektor, vidjet ćemo da mnogi režiseri i pisci omogućavaju oblikovati raspravu o umjetnoj inteligenciji, o prednostima i manama. Ovdje možete vidjeti da 1900 84. George Orwell u poznatoj romanu 1984. Stvorio je utopiju potpune kontrole ljudi zahvaljujući pametnim tehnologijama, a te tehnologije e, sada i postoje. Sa potencijalnim rizicima o kojima je govori na primjer Stephen Hawking e, na posljednjem obraćanju na svjetskom stamitu 2017. rekao je da e, jačanje umjetne inteligencije će biti najbolja, ali najgora stvar koja se dogodila čovječanstvu. Moramo se svi zaustaviti na trenutak i koncentrirati naše razmišljanje ne samo na to da umjetna inteligencija postane e, uspješnija, nego da ima što veću socijalnu e, učinkovitost. Prije više od 50 godina u poznatom filmu 2001. Odiseja u svemiru Stanley Kubrick je također promišljao o tome zamislio situaciju umjetne inteligencije e, kako kompjuter e, izmiče kontroli. I više se ne može kontrolirati letjelica. Ima e, bogato stvaralaštvo vezano uz ovu temu. Postoji etička dimenzija i neka etička pitanja, kao na primjer zapošljavanje, e, hoćemo li izgubiti radna mjesta, odnosno što trebamo učiniti kako bismo zadržali radna mjesta u ovom području. Kako osigurati da se dobrobit koju stvaraju strojevi jednako rasporedi i kakva će biti naša humanost e, u odnosu na strojeve, kako se zaštititi od mogućih e, grešaka i tko će biti odgovoran za eventualne greške. E, na visokoj razini e, skupina stručnjaka je već odredila etičke smjernice za umjetnu inteligenciju. U sektoru kulture i umjetnosti Od velike važnosti rasprava o umjetnoj inteligenciji, zato što je to način izražavanja ljudskih misli i obuhvaća se aktivno sudjelovanje građana koji trebaju shvatiti implikacije razvoja umjetne inteligencije. Vidimo mnoge kreativne aplikacije umjetne inteligencije na ovim slajdovima. Na primjer, stvaraju se komponiraju se komponira se glazba, stvaraju se slike. U Latviji smo čak e, uspjeli proizvesti poeziju. Zato je važno uključiti kulturnu dimenziju i podcrtati obrazovanje, shvatiti koje su implikacije potencijalni rizici i kako ih možemo izbjeći u strategijama koje ćemo donijeti na europskoj i na međunarodnoj razini. Moja organizacija predstavlja velike industrijske igrače, ali i akademski svijet koji se bave velikom količinom podataka i imaju razne projekte javno-privatnog partnerstva i prijedloge. Ovdje su uključeni i obrazovni aspekti jer je to ključni element strateškog prijedloga za Europsku komisiju. Umjetna inteligencija utječe na više jezičnost Europe. U Europi imamo 24 službenih jezika, a još 60 ostalih jezika se govori na regionalnoj razini imate jezike manjina. Naša višejezičnost je dio našeg identiteta i to je naša vrijednost. Trebamo osigurati to da umjetna inteligencija e, i dalje hrani više jezičnost jer Europska unija je višejezična tvorevina. To je jako važno za manje jezike kao što je moj materin jezik latvijski, na primjer. Zato istraživači i e, znanstvenici su predložili da se razvije sveobuhvatna platforma za razvoj tehnologije i zajednica znanstvenika i predstavnika industrije kako bi se na jezičnoj razini poboljšale aplikacije umjetne inteligencije i kako bi svi profitirali od razvoja umjetne inteligencije na vlastitom jeziku. Nadam se da ćete uspjeti dobiti moje slajdove kako biste imali više detalja o ovome o čemu govorim. Hvala na pažnji. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Dora Matažovski Filip ima također na raspolaganju 10 minuta i onda ćemo krenuti u prvi krug pitanja. Izvolite. Um, Dobar dan, dame i gospodo. Nekoliko pozadinskih informacija o mojoj prezentaciji. Mađarska Vlada je uspostavila uspješan program za digitalizaciju i naša koalicija je stvorena 2018. godine 74 članova utemeljitelja. Članovi predstavljaju razne sektore, e, međunarodne korporacije, akademski svijet, e, javni sektor i tako dalje. E, mi smo stalno otvoreni za nove članove Danas imamo 235 e, organizacija članica e, i to je podatak od 1. siječnja ove godine. Svi rade e, na tomu dobrovoljno. Cilj ove naše koalicije za umjetnu inteligenciju je da Mađarska postane predvodnik u E, periodu razvoja umjetne inteligencije u globalnoj zajednici. Želimo jačati e, konkurentnost domaćih tvrtki, želimo olakšati sudjelovanje mađarskih start-upova, MSP-ova u razvoju umjetne inteligencije e, želimo stvarati razna partnerstva. Također želimo da se država aktivno angažira u razvijanju lokalnog takozvanog sustava umjetne inteligencije kroz korištenje nacionalnih baza podataka i e, omogućavajući pristup tim bazama. Nekoliko ključnih e, informacija. 2018. godine, 9.10. smo imali prvu sesiju. Koalicija je započela s radom aktivno u prvoj polovici 2019. godine Razvili smo e, lokalni e, sajt na internetu i organizirali smo se na fakultetu u Budimpeštu 15.10. E, najavljen je akcijski plan za umjetnu inteligenciju, to je učinio Ministarstvo tehnologije i nakon toga smo dobili nacionalnu strategiju za umjetnu inteligenciju. Mi očekujemo sada e, sastanak vlade na kojem će se finalizirati ta strategija. Koalicija za umjetnu inteligenciju ima šest radnih skupina. Ovo je posljednji slajd e, u vezi s ovim kratkim uvodom. Možete vidjeti koje su razne teme kojima se bavimo. Imamo primjenu, razvoj tržište, tehnologiju i sigurnost, e, industriju podataka, međunarodne odnose, obrazovanje i osvješćivanje e, i regulatorni etički okvir. Ja sam vodila jedan od projekata u području obrazovanja i osvješćivanja ali kao što vidite koalicija ima jako puno projekata. Samo ću naglasiti da tim za obrazovanje također ima projekt. Imamo organizaciju koja funkcionira kao svačiji fakultet. Svi mogu slušati o umjetnoj inteligenciji, sudjelovati u tome, ali također vodimo obrazovne događaje vezano uz um, edukaciju radne snage. Također proučavamo kako koristiti umjetnu inteligenciju e, i tu smo izdali udžbenik za osnovne i srednje škole. Naš projekt edukacije bio je da formuliramo prijedlog vladi i akademskom sektoru koji su trebali dati podršku našoj koaliciji, odnosno cilju da uzmemo u obzir različita stajališta i različite interese. Nakon toga smo pojasnili i evaluirali e, izazove za tržište rada. Što se toga tiče, također smo odgovorili na izazove kroz e, obrazovni plan i jasan popis kompetencija za e, sustav javnog obrazovanja, ali i za visoko školstvo i za stručno obrazovanje. Tako da smo imali edukaciju, sustav akreditacije, i interoperabilnost kao ključne elemente našeg rada. Osim toga, bilo je jako važno s našeg stajališta osigurati da imamo sveobuhvatno obrazovanje, a ne samo za predavače u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Ovdje smo se susreli sa raznim izazovima. Vidjela sam mnoge studije, ali na kraju svega smo primijetili da što se tiče prosječnog posla u Mađarskoj 920 tisuća radnih mjesta je osjetilo, osjetit će posljedice našeg djelovanja do 2030. godine. Počeli smo djelovati na tri različita područja, ali naše djelovanje neće stati jer svi sudionici trebaju biti pripremljeni za promjene. E, radna mjesta se mijenjaju, a stvaraju se i potpuno novi poslovi koje sada još e, ne možemo predvidjeti. Mi smo predložili projekt za uključivanje onih koji su već u obrazovnom sustavu i koji će ostati u njemu do 2030. godine. Predložili smo diferencirani prijedlog mm, što se tiče obrazovne razine formalnog obrazovanja u Mađarskoj. U projektu imamo razne prijedloge, na primjer e, stručno obrazovanje, e, prekvalifikacija, diferencirana edukacija o umjetnoj inteligenciji za studente, e, predavače, učitelje, profesore nakon toga e, doći u susret očekivanjima sektora, poslovnog sektora, industrijskog sektora, prijedlog za moguću reformu e, sustava stručnog obrazovanja, prijedlog e, za uključivanja informacija o umjetnoj inteligenciji i sve veći obuhvat našeg djelovanja na području obrazovanja. Također smo trebali uključiti učitelje i predavače informatike i umjetne inteligencije. Također smo pozvali na suradnju i na podršku sa koordiniranim djelovanjem sa strane države, industrije i sektora obrazovanja. Pokušali smo stvoriti bolji okvir na temelju postojećeg. Rezultati projekta i posljedice bili su da stvorimo kvalificiranu radnu snagu i da bude dostupna na tržištu rada, da dođemo u susret e, potrebom e, za kvalifikacijama na e, tržištu rada uvođenjem umjetne inteligencije. Također povećati stopu zaposlenosti, smanjiti nezaposlenost Također smo pokušali ići korak dalje od samo obrazovanja u području IT-a. Također smo pokušali povećati efikasnost u industriji i povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Hvala na pažnji. Thank Hvala, sada otvaram raspravu za naše zastupnike. Tko želi postaviti pitanje? Hvala lijepa što ste mi dali riječ. E, htio bih zahvaliti e, oba govornika na zanimljivim predavanjima. Imamo promijenjenu ulogu nastavnika u tehnologiji umjetne inteligencije. Kako će se ta uloga mijenjati? U kojem smjeru će ići? Prikupiti ćemo nekoliko pitanja pa će onda e, članovi pa, panela na to odgovoriti. Gospođa Šojdrova, hvala na ovim izlaganjima. E, e, izlaganje o mađarskom projektu je vrlo zanimljivo. Zabrinuto zbog gubitka radnih mjesta i promjena vještina i kvalifikacija to je već na horizontu, e, približava nam se. A vlade i države ne odgovaraju dovoljno brzo na taj rizik. U izlaganju ste govorili o glavnim e, stupovima nacionalne strategije za umjetnu inteligenciju, ali niste to specifično opisali. Planirate li ulagati u tehnologiju? Hoćete li promijeniti obrazovanje e, i osposobljavanje nastavnika? E, hoćete li proširiti i imati više nastave o umjetnoj e, inteligenciji. O tome nismo dobili specifične informacije. Hvala lijepa gospođa Šojdrova. Gospođa Boškova ima riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću govoriti mađarski, mm, jer bih htjela postaviti nekoliko pitanja mojoj mađarskoj kolegici. Vrlo mi je drago da vidim da inovacije i tehnološki razvoj i istraživanje su ključni prioriteti za Mađarsku. Mi imamo jedno posebno ministarstvo za to pa vidim da je to za vladu prioritet. To je područje, kao što sam rekla, koje je prioritetno. Imam sljedeće pitanje. Govorili ste o ovom projektu e, u kojem ste sudjelovali. Koje ste skupine, društvene skupine ciljali? Tko su korisnici ovog projekta? Koje skupine u društvu i koji sektori? Mislim da je važno da vidimo e, kakvog odjeka e, ovakav projekt ima u društvu. Da, e, sada bih napravila pauzu i dala priliku za odgovore, a onda ćemo imati još jedan krug pitanja i odgovora. Ako mi dopustite, odgovorit ću gospođi Vočkor. Koje društvene skupino e, ciljemo? Sve. E, ljude koji žive u, nepovoljnim situacijama ono što nisam spomenula u prezentaciji, e, dali smo prijedlik vladi da e, pripremi posebni program, trebamo tri partnera, svi mogu sudjelovati. E, skupine u nepovoljnom položaju u društvu imaju tu prednost. Prednost u sudjelovanju u projektima. Imamo i osposobljavanje koje E, dajemo tijekom dva semestra. Morate imati osnovno obrazovanje e, plus prvi stupanj na sveučilištu mm, i trebamo i multinacionalnu kompaniju ili vrlo konkurentnu kompaniju koja će pratiti, nadzirati i dati podršku za takav projekt i za te ljude koji sudjeluju. E, ti ljudi koji dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju u društvu e, mogu nakon ovog seminara, nakon ta dva semestra e, nastaviti studij. Mm, imamo već nekoliko srednjih škola u Mađarskoj koje na tome rade. Koji su sektori ciljani? svi sektori od zdravstva do obrazovanja. Sve, svi sektori e, su pokrivani ovim projektima. Umjetna inteligencija najme utječe na sve. Naravno, obrazovanje je tu uključeno također. E, evo, sada ću odgovoriti na prethodna pitanja. Gospođa Šojdrova je zapitala, ako zaboravim neko pitanje, molim da me podsjetite. E, gospođa Šojdrova je nešto pitala o projektu koji je vrlo važan za Mađarsku. Ako se sjećate one tabele koje sam pokazala, e, ti su projekti dio nacionalne strategije i, i akcijskog plana za umjetnu inteligenciju. Svi su oni dio ovog plana. Naravno, trebamo ulaganja, ulaganja u tehnologiju i u sve ostalo. Naravno, partneri e, će ulagati u sve to. Mi e, naročito ulažemo u obrazovanje. E, kolega koji je prije mene govorio je izrazio zabrinutost zbog radnih mjesta koje se osjeća u društvu. Ako smo malo zabrinuti, e, e, moramo i anticipirati promjene. Ne, ne smijemo ih dočekati nespremni. nespremni. Moja radna skupina nastoji koristiti sve kanale. E, umjetna inteligencija je kao otvoreno sveučilište. Svi mogu sudjelovati Eh, i oni koji nisu u formalnom obrazovanju. Jer mi moramo uključiti cijelo društvo, moramo sve integrirati u ovaj eh, oblik učenja. Ne znamo kako će izgledati budućnost. Moramo se, eh, moramo se pripremiti za moguće negativne posljedice. Nadam se da sam na sve odgovorila. Jeste li zadovoljni mojim odgovorima? E, postavljeno je još treće pitanje, ako se dobro sjećam. Uloga nastavnika. Mm, je li to bilo? Uloga e, nastavnika. Mm, mislim da nećemo morati zamijeniti ljude. Umjetna inteligencija je stvorena od ljudi. Ljudi su je stvorili njena je vrijednost e, ljudsko biće, a umjetna inteligencija može biti vrlo dobra i moramo je dobro koristiti. E, imamo jednu organizaciju koja se zove umjetna inteligencija za dobro. E, ne, nećemo sve nastavnike zamijeniti tehnologijom. Kako da to formuliram? U obrazovanju studenti već koriste digitalizaciju na sveučilištu. U kontaktu su sa nastavnicima e, preko interneta. Što ne znači da ne trebamo nastavnike, jer nastavnik može dati drugačije odgovore. E, to on ne mora slijediti algoritam. Eh, on također eh, može obrazovanje podesiti potrebama eh, studenta. Hvala lijepa. nek mm, evo odgovore na pitanja. Uloga nastavnika i razvoj umjetne inteligencije oblikuje kapacitete ljudskih bića mm, Radi se da razvijamo empatičke vještine, empatiju sa učenicima. Mi ih vodimo. A u tom, to je jako važno u digitalnom dobu. Govorimo o digitalnoj e, pismenosti. Morat ćemo govoriti o, i o pismenosti na području umjetne inteligencije kako se umjetna inteligencija može učinkovito koristiti, kako izbjeći rizike, kako koristiti ogroman potencijal koji daje u individualiziranoj nastavi. Nastava se mijenja. E, nastavnici su također stvaraoci novog, novih platformi za učenje na osnovi umjetne e, inteligencije recimo u Latviji nastavnici sudjeluju u razvoju e, chat boksova dakle kutija za brbljanje, za razgovor e, na osnovi umjetne inteligencije. Što se tiče e, radnih mjesta, mislim da je kulturni sektor u boljoj poziciji od drugih sektora u tom smislu, jer je to vrlo kreativno područje. E, umjetna inteligencija oduzima u, uglavnom redundantne, repetitivne i e, nepotrebne poslove. E, ali u stvaralaštvu su ljudi nezamjenjivi. Moramo naravno pojačati kulturni aspekt u strategijama. Naročito moramo pojačati vještine E, umjetnika i kreativnih industrija. E, oni moraju znati kako koristiti umjetnu inteligenciju i druge oblike e, umjetničkog stvaranja. Moramo stvoriti prostor u kojima ćemo razmjenjivati podatke pa, koji će pojašnjavati razvoj iz raznih perspektiva. Moramo poticati i nova tržišta za umjetnost uz pomoć umjetne inteligencije. poticati javne kulturne institucije da koriste alate umjetne inteligencije za posebne oblike nastave i sudjelovanja moramo kroz e, e, umjetnu inteligenciju pokazati svo bogatstvo europske kulture. Ono što sada vidimo u nacionalnim strategijama za umjetnu inteligenciju jeste da to nije dovoljno uzeto u obzir. Hvala lijepa i ja bih sama postavila jedno pitanje i moguće možda dobila odgovor i od imisije, a kasnije ćemo imati e, još jedan krug pitanja. E, nemamo daljnjih pitanja izgleda. E, vraćam se na temu obrazovanje i kreativnost. E, e elektronsko učene, umjetna inteligencija, digitalno obrazovanje. To će se dalje razvijati obrada podataka će možda dovesti do, do toga da svu, sav materijal za učenje u Europi sakupimo i da to dalje razvijamo i to prilagodimo individualnim potrebama pojedinog učenika imamo e, ne samo čistu digitalizaciju, već e, e, digitalizaciju uz umjetnu inteligenciju i prilagođenu nastavu za individualne potrebe. Tu nastavnik ima drugačiju ulogu, on je podržava, on jača kapacitete učenika E, e, recimo ako sadržaji budu mm, e, zasnovani na prikupljanju na podataka. Evo malo govorimo o budućnosti. Moramo uvijek misliti pet koraka dalje ako ne želimo kaskati iza događaja. Mm, recimo Možemo li stvoriti novog Rembrandta preko umjetne inteligencije? E, ne, ne da budu samo umjetnici reproduktivni, već da novi stvaraju, da stvaraju nove sadržaje. Kako bi, koliko bi novih kreacija moglo nastati ne samo u stilu Rembrandta, nego i ako bismo skupili e, sve umjetnike iz Rembrandtovog doba, njihove karakteristike i to dalje razvijali. E, kako s tim e, postupamo? Je li to onda umjet, uloga, uloga umjetnika? Jel se to onda razlikuje od rada stroja? Danas smo govorili o internetu. E, e, uzimamo samo sadržaje trećih kako bismo došli do novih sadržaja i to je onda samostalna umjetnost. E, jako razvijena umjetna inteligencija bi to isto mogla napraviti, ono što sada radi čovjek. E, gdje povlačite granicu između ljudske umjetnosti i umjetnosti umjetne inteligencije. Hvala vam na ovim pitanjima. Zaista vidimo mnogo novih mogućnosti i načina kako umjetna inteligencija može potaknuti kreativnost čovjeka i kako nam može pospješiti kreativnost, ali ne zamijeniti e, čovjeka. Jedan primjer koji mogu spomenuti je u, u, u e, modnoj industriji. E, Jessica Smart, jedna dizajnerica, kombinira spaja multisenzorne naprave sa novim tipovima modne konfekcije. To je dizajnirano na umjetnički način, ali je jako korisno za ljude sa invaliditetom jer oni mogu pipanjem mogu osjetiti ta, tu odjeću. Evo, to je primjer kako modna industrija i dizajn e, koristi umjetnu inteligenciju da pomogne ljudima sa posebnim potrebama. Još jedan primjer za umjetnu inteligenciju u glazbi. Imamo nove tehnike e, generiranja glazbe. E, imamo input od ljudi. Tu ne, trebate posebne glazbene vještine ni e, obrazovanje. Možete e, sustav umjetne inteligencije voditi da napravi vaš vlastiti e, soundtrack. Tu ne trebate znati svirati neki instrument, niti znati solfeđo. To su samo neki od primjera. Mm, pravilno korištenje umjetne inteligencije da osnažuje e, kreativnost. Ali važno je povući granicu između dijela koje je samo stvoreno strojem od ljudske kreativnosti u ljudske kreativnosti potpomognute umjetnom inteligencijom. Pitali ste e, e, o pravima intelektualnog vlasništva u tom smislu. Da, promjene u obrazovanju. Vi ste e, s pravom spomenuli personalizaciju i individualizaciju e, nastave. Ono što sada razvijamo e, će e, raskomadati e, obrazovanje u manje komadiće i voditi pojedinca stazom i gdje se nalaze ti fragmenti na najkorisniji način. Na način koji prelogađan njegovoj osobnosti kod stvaranja tih materijala nije važna samo tehnologija, tu su važni i nastavnici i stručnjaci za obrazovanje. Umjetna inteligencija, to je plod e, e, ljudskog stvaranja. Imamo i stvaranje novih generacija e, umjetne inteligencije koje se može koristiti u obrazovanju. Ja ću samo reći da e, sve ovisi o sadržaju. Mi smo napravili obrazovne ili nastavne planove i mislim da je iznimno važno usredotočiti se na ono što naše industrije trebaju i na to smo se i usredotočili. Što se tiče personalizacije ili specijalizacije, mogu reći da se može izabrati. Možete odlučiti želite li se posvetiti znanosti o podacima ili ići u nekom drugom smjeru. Možda izabrati robotiku ili neki drugi sustav ali evo mi smo se e, fokusirali na potrebe naše industrije. Hvala, hvala lijepa. Želi li komisija, glavna uprava Era ili Connect nešto reći? Da, glavna uprava Connect želi reći sljedeće. Jedan od ključnih stupova digitalnog paketa koji je usvojen danas je tehnologija u službi čovjeka i kao što smo već čuli, radi se o čitavom nizu mogućnosti koje umjetna inteligencija nudi. No da bismo to iskoristili trebamo ljude koji raspolažu prikladnim znanjima i vještinama i koji znaju koje podatke umjetna inteligencija može koristiti. A to piše i u bijeloj knjizi i strategiji o umjetnoj inteligenciji. Tu se govori o temeljnim vještinama koje pojedinac mora imati, a to smo već čuli, to je e, pismenost u tom sektoru za sve. Osim toga, u ovom trenutku imamo i nove metode, nove načine rada koje možemo zahvaliti umjetnoj inteligenciji i korištenju podataka. Kako bismo ojačali digitalne vještine, možemo također i koristiti nove tehnologije. Dakle, to je nešto što smo već počeli raditi, stručnjaci su već rekli da nam treba akcijski plan, akcijski plan koje kreiraju države članice, države članice i komisija krajem 2019 tako da ćemo imati sveobuhvatne nacionalne strategije o umjetnoj inteligenciji i planove kao što smo čuli od Mađarske. Komisija nudi neke pilot aktivnosti, prije svega primjena umjetne inteligencije u raznim sektorima, čak i u kreativnom sektoru. E, program od 2001. do 2027. koji obuhvaća naš e, proračun predviđa i e, usvajanje drugih naprednih digitalnih vještina. Hvala lijepa. Glavna uprava EAP. Yes. Good afternoon. Um, very briefly also from my side, thank you very much for this. Uh, Hvala. Dobar dan svima. Glavna uprava EAK podupire države članice kroz otvorene mogućnosti koordinacije e, te nudimo edukaciju i usavršavanje u području umjetne inteligencije. Želim reći da smo već organizirali određene aktivnosti u našoj radnoj skupini u Ljubljani dva i pol dana smo raspravljali o tri glavne točke o razvoju umjetne inteligencije u sektoru obrazovanja, zatim o trenutačnim inicijativama i planovima u državama članicama i treće, doprinijeli smo koordinaciji plana za umjetnu inteligenciju o kojem je govorila kolegica iz glavne uprave Connect. Što se tiče digitalnog akcijskog plana, koji je komisija pokrenula u siječnju 2018. govori se o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju. U ovom trenutku razvijamo dva prototipa. Prvo, mapiranje vještina koje povezuje vještine u određenim obrazovnim programima s zahtjevima konkretnog radnog mjesta. Rezultat ovog prototipa će biti vizualizacija s jedne strane posebnih programa, identifikacija programa koje najbolje odgovaraju postojećim vještinama i onda ćemo dizajnirati novi kurikul. Druga stvar je učinak umjetne inteligencije na različite sektore. Tu se pitamo koju umjetnu inteligenciju trebamo u različitim gospodarskim sektorima, jer smo jasno čuli da će umjetna inteligencija inteligencija utjecati na sve ili gotovo sve industrijske sektore. Komisija je danas najavila digitalni paket, a mi smo predstavili predviđanja te ćemo u lipnju ove godine ažurirati naše planove i produbiti naš rad o analitici učenja u području edukacije. To je posebno područje u kojem možemo koristiti umjetnu inteligenciju za postizanje boljih rezultata. I drugo, pokušat ćemo osvijestiti korisnost umjetne inteligencije kako bi građani mogli znati koje će utemeljene odluke biti donešene korištenjem umjetne inteligencije. Hvala vam. Otvaram drugi dio saslušanja te dajem riječ mm, supredsjedatelju Bočkoru, a onda i gospođi Eleonori Rozati. Pa e, evo imate riječ na desetak minuta. Hvala lijepa, dobar dan svima. Ono što ću učiniti u ovom vremenu su zapravo tri, tri stvari. Prvo, pokazat ću primjere kreativnosti umjetne inteligencije. Drugi, objasniti kako smo se našli u ovom trenutku i na kraju koji su, koje su pravne prepreke koje bi se mogle dogoditi i što će se dogoditi kasnije. Kakva pravna zaštita može eh, biti na raspolaganju eh, umjetnoj inteligenciji. Ja ću o tome govoriti eh, i vezano za intelektualno vlasništvo, copyright. Copyright je pravni režim koji se najčešće povezuje s umjetničkim izrazom, glazbenim postignućima i tako dalje. Ova se slika može učiniti dijelom Rembrandta. Međutim, to nije dijelo Rembrandta, to je slika koju je napravila umjetna inteligencija koristeći setove podataka iz 346 Rembrandtovih e, slika. Dakle, radi se o algoritmu koji je naučio slikati kao Rembrandt. I evo, ovo je rezultat. Je li ovo dijelo koje sliči na druga umjetnička dijela? Vjerojatno da. Jedina posebnost je što ovu sliku nije napravilo ljudsko biće, već stroj. Zatim nekoliko glazbenih primjena. Primjera poslušajte prvi video. music Ovu glazbu je također stvorila umjetna inteligencija i oponašajući Beatles-e. Eto, glazba zvuči kao, kao glazba Beatlesa. I evo još jedan primjer.

uzite. This is a, a song created... Ova je glazba stvorena uz pomoć umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija je ovdje samo alat koji pomaže umjetniku, a u prvom primjeru je umjetna inteligencija sama stvorila glazbu. To su dvije različite pravno e, gledano, pravno gledano dvije različite situacije. A sada imamo još jedan primjer. Dize Ize, Adudo. Google je prošle godine u proslavu e, godišnjice rođenja Sebastiana Baha omogućio korisnicima stvaranje Bahove glazbe uz pomoć umjetne inteligencije. Evo to bi na Google zvučalo kao Bahova glazba. To su primjeri koji jasno pokazuju da se tek nalazimo u ranoj fazi umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija ne radi sama ništa, zahtjeva ljudsku intervenciju na početku, međutim postoje potencijali jer umjetna inteligencija sama može u ne tako dalekoj budućnosti e, e, djelovati zasebno. na koji način ćemo to postići? Trebamo trenirati umjetnu inteligenciju, imamo procese umjetnog e, učenja, prikupljanja velikog broja podataka koji leže u podlozi stvaranja djelovanja umjetne inteligencije. Kao što znate, Europska komisija spominje da je vrijednost podataka u njihovom korištenju, što je ujedno i ključno za kreativnost umjetne inteligencije. Tijekom prethodnog mandata Europski parlament i vijeće usvojili su novu direktivu o intelektualnom vlasništvu uz određene iznimke vezano za velike količine podataka ili rudarenje podataka kako bi se jednostavno kreativno spriječilo ovakvo djelovanje. Komisija međutim danas u svom dokumentu govori o potrebi revizije zakonodavstva koje se odnosi na intelektualno vlasništvo, uvodeći ove nove izmjene. Pitanje koje i dalje ostaje jeste što će uslijediti. Što je sljedeće? Je li dijelo koje stvori umjetna inteligencija dijelo koje trebamo zaštititi intelektualnim vlasništvom ili nekim drugim vrstama vlasništva? Ovo je slika koju je stvorila umjetna inteligencija. To je nešto što ćete pronaći na webu Obvious Art. To je zapravo algoritam koji je autor ove slike koja je prodana 2018. na aukciju Kristisu i postigla cijenu od preko 400 tisuća američkih dolara. Dakle, to je nešto što je vrlo vrijedno, ali ne znamo koja su prava povezana s ovim dijelom. Te se postavlja sljedeće pitanje. Pravo na intelektualno vlasništvo priznaje li ono ne ljudske autore ili štiti samo autore koji su ljudi? Drugo, jesu li ta djela dovoljno izvorna ili originalna jer na razini Evropske unije tražimo originalnost ili izvornost, a to znači osobni pečat autora u samom dijelu. I je li umjetna inteligencija sposobna izraziti takvu slobodu kreativnosti? Hoće li to biti? I na kraju, vjerojatno najzanimljivije pitanje jest tko je vlasnik prava je li to vlasnik podataka putem koji je stvoren algoritam za umjetnu inteligenciju ili je to vlasnik stroja ili je to sam stroj koji treba uživati određena e, određenu pravnu zaštitu ili prava što će se pojaviti kao e, važno pitanje u budućnosti. I sada se postavlja moje konačno pitanje. Je li pitanje e, intelektualnog vlasništva nad dijelima umjetne inteligencije nešto što je važno u ovom trenutku? E, umjetna inteligencija i pravni režimi su vjerojatno pitanja oko kojeg se lome koplja pravnih stručnjaka u ovom trenutku. Po mom mišljenju to jest važno pitanje. Istovremeno zapravo da i ne. E, ne stvarno, jer do sada smo vidjeli samo primjere kreativnosti umjetne inteligencije u koje još uvijek imamo ljudski input. Dakle, vraćamo se uvijek na početak gdje se nalazi čovjek. Međutim, u budućnosti to možda neće biti tako. Tako da ćemo imati mogućnost da umjetna inteligencija odabire izvore, koristi ih i kreira dalje dijelo, nešto slično kao kad mi posudimo knjigu, pročitamo ju i onda e, ispričamo u vlastitoj priči. Stvar se odvija vrlo brzo i u sljedećih pet ili deset godina imati ćemo primjere potpuno autonomnih dijela stvorenih od strane umjetne inteligencije te će se tada to pitanje postaviti kao vrlo važno pitanje, a to je koja je vrsta pravnog režima e, najprikladnija toj e, vrsti aktivnosti. U kontinentalnoj Europi to je pravo intelektualnog vlasništva. Dakle, vi ste autor, imate prirodno pravo na pravnu zaštitu. E, možemo li tu na umjetnu inteligenciju primijeniti isto razmišljanje? To može biti prilično teško. E, na primjer, u intelektualnom vlasništvu postoje određena moralna prava, prava autora, prava autora da se žali na e, korištenje ili skrivljavanje vlastitog dijela. Možemo li to koristiti u kontekstu umjetne inteligencije? Intelektualno vlasništvo traje 70 godina nakon smrti autora. kako ćemo to izračunati vezano za umjetnu inteligenciju. U trenutku kada umjetna inteligencija biva ažurirana ali upgradirana na novu verziju ili nešto slično. Dakle, postojeće pravo, postojeće intelektualno vlastištvo će predstavljati određenu prepreku jer je kreativnost umjetne inteligencije nešto sasvim posebno. Ako uzmemo u obzir ulaganja onih koji su omogućili stvaranje umjetne inteligencije tada i pravnu zaštitu moramo kreirati na taj način i koja ta pravna zaštita ne smije biti preduga u vremenu, već ograničena na određeno vremensko razdoblje. Na kraju predstavljam vam Pinokija koju je stvorila umjetna inteligencija u potpunosti. Pinokio drveni lutak koji postaje pravi dječak na kraju. Dakle, umjetna inteligencija postaje autonomna i pokušava prikazati nas, ljude, na kreativan način. Tako da vam evo ovo nudim za kraj. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa na ovom zanimljivom izlaganju. Mislim da su stvari, neću reći šokantne, ali doista će nas navesti na razmišljanje. E, Kristof Krnke, na 10 minuta imate riječ. Hvala lijepa, dobar dan svima, hvala na ljubaznom pozivu. Zovem se Kristof Krinke i govorit ću o pravnim aspektima i izazovima vezano za korištenje umjetne inteligencije u audiovizualnom sektoru. Ja nemam prezentaciju pa ću vam samo reći što je to umjetna inteligencija u audiovizualnom sektoru i kako ćemo regulirati audiovizualne medijske usluge. Dakle, audiovizualna umjetna inteligencija jest pojam koji trebamo široko koristiti i ne razmišljati o određenim kompjuterskim sustavima. Kompjuterski sustav ko, u koji možemo upisivati podatke iz njega, dobivati rezultate, jeste dovoljno sofisticiran sustav koji možemo koristiti i koji može funkcionirati. A što se mene tiče, postoje e, dvije vrste čimbenika koji mogu koristiti umjetnu inteligenciju u audiomedijskim uslugama. E, proizvođači sadržaja i nuditelji e, video usluga te aktivni korisnici ovih video sharing platformi. Što se tiče stvaratelja sadržaja, umjetna inteligencija nudi nebrojene mogućnosti, sadržaj svih vrsta, deepfake vijesti, to smo već govorili malo, primje, prije, ali umjetna inteligencija stvara i sadržaj za inteligentni marketing na video sharing platformama korisnici medijskih usluga mogu dobiti individualizirane usluge i mogu se koristiti široko, e, širokim e, uslugama video sharing platforma. Mogu dijeliti video uratke ili druge informacije putem tih platformi. Dakle, umjetna inteligencija se koristi da bi se stvorio privid ljudskog, ljudskog mm, djelovanja i povećala vjerodostojnost. To je humaniziranje sadržaja koje generiraju strojevi. I na kraju, inteligentni marketing može stvoriti dojam da postoji veliki broj korisnika koji dijeli onda jednu informaciju ili neko mišljenje, to je nešto što zovemo multiplikacije sadržaja koje generira mašina. Platforme za video sharing koristimo na drugačiji način. One prate sadržaj e, i usluge, prate i komunikaciju, prate kršenja primjenjivog prava ili slično. E, korisnici ili provajderi mogu koristiti platforme za inteligentno nadgledanje informacija za pojedine korisnike uz personalizaciju vezanu e, s komercijalnim svrhama. Na koji način ćemo regulirati ove usluge? regulativu možemo podijeliti na dva dijela. Dakle, ono, onaj dio koji štiti i onaj dio koji omogućuje. Onaj dio koji štiti odnosi se na zaštitu od komunikacije koje navode na krivi zaključak, pogotovo kod marketinga, reklamiranja i e, na neki način zaštita od nezakonitog sadržaja. Korištenje umjetne inteligencije je ključno Korištenje medijskih usluga znači veće povjerenje prema sadržaju nego prema informaciji koja dolazi iz eventualnog reklamiranja ili marketinškog sadržaja. Urednički uradak je objektivni ili barem bi trebao biti. Zbog toga korisnici se uz pomoć regulative mogu udaljiti na kritičku udaljenost i stvoriti svoje vlastito mišljenje. Uređivati komunikacije koje proizvede umjetna inteligencija treba biti usmjereno na zaštitu pravca, prava pojedinca da formira vlastito mišljenje i da stvori iskrenu ljudsku komunikaciju ne dovodeći u pitanje sadržaj, jer sadržaj koji se širi umjetnom inteligencijom može izgledati tako kao da su ga stvorili ljudi. I zato bismo trebali imati posebno označavanje sadržaja koje je proizvela umjetna inteligencija. Obaveza takvog označavanja temeljila bi se na članku 18 njemačkog um, ugovora o stanju medija, jer mediji trebaju označavati poruke koje su kreirane automatski kompjuterskim putem. E, drugi dio e, zaštitne regulative trebao bi štititi protiv nezakonitih sadržaja koji se kritički dijele na video sharing platformama uz ili bez pomoći umjetnih inteligencija na tim platformama. U predvidljivoj budućnosti video sharing platforme bi trebale proaktivno izbacivati nezakonite sadržaje iz svog sustava, na primjer ekstremno nasilje, pornografija i sl. I na kraju Društveno značenje audiovizualnih usluga, pogotovo onih koji imaju širok utjecaj, jest još jedan dio koji trebamo regulirati, a to je dio koji će omogućiti ili jamčiti da javni mediji nude dovoljnu različitost mišljenja, a korištenje umjetnih filtera, odnosno umjetne inteligencije za filtriranje takvih vijesti biti će korisno. Sjećate se onih filter bubble učinaka i sličnih učinaka koje su e, imale snažan utjecaj na formiranje javnog mnjenja a to je rizik koji ćemo morati izbjeći i kod umjetne inteligencije, zato što bi trebali svi imati jednako dostupne javne informacije novo sporazum o medijima u Njemačkoj govori o nediskriminiranju društvenih medija koje može poslužiti kao model i e, za nas. Prema članku 93. veliki pružatelji platformi moraju obznaniti glavne kriterije za prikupljanje i prezentaciju sadržaja uključno i to kako funkcioniraju algoritmi kojima se formiraju informacije. Kako bismo u članku 25. zaštitili raznolikost informacija, tamo se kaže da se e, novinarsko uređeni sadržaj treba objavljivati kao, takta, kao takav. A naravno tu postoji i pozitivna obveza koja uključuje definiciju kriterija prema kojem se sadržaji prikupljaju, određuju, prezentiraju. Ali uzimajući obzir mogućnost utjecaja na sve to, postoje čitav niz odredbi koji uređuju ovaj dio u prijedlogu. Eto, to bi bilo sve s moje strane. Za sada i veselim se daljnjoj raspravi. Hvala. E, Hvala. Evo, ja ću sada otvoriti prvi, odnosno drugi krug pitanja. Želi li netko postaviti pitanje? Gospođa Petra Kam Evert, izvolite. Hvala lijepa. Pa svakako ćete eh, razumjeti da ne bismo željeli ponovno otvarati ili raspravljati e, o direktivi o audiovizualnim sadržajima. Jedva smo to nekako e, završili. E, za dvije, tri godine ćemo vjerojatno ponovno morati raditi na tom dokumentu. No, ipak imam par pitanja na vaše izlaganje. Govorili ste o određenom zatvorenom broju filtera, numerus clausus kod filtera. Što je to točno? To mi nije jasno. Osim toga, govorili ste i o obavezi označavanja sadržaja. Da, to je, to je jasno, zato što i u direktivi, odnosno uredbi, imamo obavezu e, označavanja i to mogu zamisliti. Ali svaki put me hvata nervoza kada čujem riječ proaktivne mjere ili kada se govori o proaktivnim mjerama i filtriranju sadržaja. Relativno mi je svejedno je li sadržaj filtrirala umjetna inteligencija ili ih filtrira ljudsko biće ili čovjek. U oba slučaja radi se o određenom zadiranju u tu vrstu odgovornosti, zato što govorite o odgovornosti za input i za output. Zašto to razlikujete? Ne razumijem. Jer na kraju rezultat je isti. A to je prvo, ograničava se komunikacija ograničava se mogućnost da neki sadržaj uopće bude na raspolaganju. Dakle, to je identično u oba slučaja. Tako da mi nije jasno što e, znači ova razlika i koliko nam ona može pomoći. Sí, muchas gracias. <clears throat> en cuanto a... Hvala vam. Ja ću se nadovezati na pitanje kolege i reći nekoliko riječi o sadržaju. Sadržaj mora poštovati postojeće zakonske akte, a to će morati činiti u budućnosti. Pogotovo govorimo ovdje o filtriraju nezakonitih sadržaja imamo doista e, stvari koje su nam važne za našu sigurnost, za intelektualno vlasništvo, za određena prava, tako da ne znam tko će filtrirati te sadržaje, hoće li to raditi umjetna inteligencija, to onda može biti jednostavnije. U svakom slučaju treba poštivati odredbe e, koje su na snazi unutar članica e, Evropske unije. No, moje pitanje se odnosi e, na raspravu oko umjetničkih dijela i intelektualnog vlasništva dijela. E, ne radi se samo o kontinentalnom pravu, radi se o moralnim i nekim etičkim vrijednostima. Doista bih želio čuti vaše mišljenje o tome jer mislim da na kraju rađanje primjenjene umjetne inteligencije na umjetničko stvaralaštvo e, vraća nas na ono što je temeljno pitanje, a to je što je umjetnost. E, ja još uvijek ne znam odgovor na to pitanje. Što je umjetnost? Na to trebamo odgovoriti, a iz toga proizlaze sva druga pitanja i pravo i intelektualno vlasništvo i tako dalje. A moralna pitanja bih sada odvojio u ovom trenutku jer e, umjetnost je nešto što je vrlo subjektivno. E, subjektivno je izražavanje i kreativnosti određene osobe, a i subjektivna je interakcija e, pojedinog dijela sa okolinom i sa drugim pojedincima. Dakle, što je umjetnost, a što nije umjetnost. Na primjer, čuli smo glazbu koja je napravljena u stilu Beatlesa i bez dvojbe emocije i osjećaji su vjerojatno isti koje bismo imali e, da e, čujemo pjesmu Beatlesa, zato što imamo jednako iskustvo, bez obzira radili se o CD-u, o fizičkoj izvedbi ili o izvedbi online. Je li to umjetnost? zato što kod nas budi određene subjektivne osjećaje koje pobuđuje glazba ili ne. Isto vrijedi i za sve druge discipline. Hvala lijepa. Ja ću rado postaviti isto jedno pitanje. A to je pitanje koje se odnosi na intelektualno vlasništvo umjetna inteligencija stvara nešto novo temeljem ogromnog broja podataka koje je dobila. Ako imamo novog Rembrandta, to znači da su na raspolaganje stavljeni svi podaci, obređeni svi podaci koji se odnose na Rembrandta i onda je umjetna inteligencija stvorila nešto novo. Teoretski po meni gospodin Rembrandt i dalje ima to intelektualno pravo jer je sve stvoreno temeljem njegove umjetnosti. I onda se sad opet vraćam na taj konflikt vezan za intelektualno vlasništvo. Na primjer, napravim glazbu umjetnom inteligencijom koja sliči ili preuzima stil jednog još živućeg glazbenika. Ima li on pravo na nešto jer je sve stvoreno temeljem podataka koje proizlaze iz njegovog stvaralaštva. Mislim da je to, to jednostavno nije riješeno vezano za copyright ili za data mining. Ako uz pomoć ogromnog broja podataka stvorim novo dijelo, e, to je upravo bila rasprava koju smo imali e, na temu text and data mining. E, dakle, dalje korištenje E, teksta ili dijela koje već je zaštiteno intelektualno vlasništvo, intelektualnim vlasništvom, kako ćemo to dalje štititi. I na kraju, kako ću na kraju znati radi li se o originalnoj ili izvanoj kreaciji čovjeka ili umjetne inteligencije? Hoćemo li to riješiti tim oznakama kako bismo spriječili deepfake ili nešto drugo? Hoće li biti obavezno da ono što stvorimo umjetnom inteligencijom tako i označimo? Dakle, trebamo urediti kako ćemo svjesno postupati s sadržajem koji se dijeli društvenim mrežama, internetom i drugim e, putevima komuniciranja. Na primjer, Imamo Bamin govor. Dodam pet rečenica. A korisnik to uopće ne može prepoznati, a ja to mogu vidjeti ako analiziramo strukturu rečenice, na primjer. Kakve su obaveze? Moram li to označiti ili reći da Osoba koja je to napravila zna da jednostavno e, to nije u redu ili osoba koja čita zna da to nije Obamin govor. Još jedno pitanje. Govorili ste o potrebi transparentnosti ne možemo uvijek e, dobro raz, razlikovati je li to stvoreno umjetno inteligencijom ili ne. E, e, ova obveza transparentnosti kako mi kao političari možemo osigurati da se to poštiva. Ako na kraju to ne možemo kontrolirati, znam od inženjera za umjetnu inteligenciju, oni kažu mi sami ne znamo što se tu točno e, događa. Onda kako mi političari možemo provoditi ovo zakonodavstvo? To je pitanje. Imamo li još pitanja? E, ako ne, onda ćemo imati rundu odgovora, a onda odgovor komisije. Gospođa Rozati ima prva riječ. Hvala na ovim pitanjima. Pitanje filtara stavit ću tebi. Želim samo reći da što se tiče i autorskih prava u nedavno donesenoj direktivi imamo filtere u 17. članku. Mislim da je to pitanje koje ima i dalekosežne implikacije, ali to ostavljam tebi. Vraćam se sada na pitanje umjetnosti. Što je umjetnost? Kako prepoznajemo umjetnost? Ne znam e, s čime se vi susrećete, jer Mauricio Catalan u Majemiju je nedavno zalijepio bananu na zid i to mu je bilo umjetničko dijelo. On je komičar, ali to je prodino za 120 tisuća dolara. Možda se mi pitamo je li to umjetnost, je li to nešto što pripada umjetniku. To je sjajna ideja u svakom slučaju, ali zaslužuje li to zaštitu kao umjetničko dijelo? U kontekstu vašeg pitanja htjela bih reći da sa pravnog stajališta stvari se prilično kompliciraju zato što e, sud Europske unije je razvio određenu sudsku praksu i stvara se dosta problema, pogotovo kad govorimo o dizajnerskim filterima. Kad se radi, na primjer, o namještaju i o e, modi, odjeći mnogi dizajneri imaju kriteriji estetske zasluge. Vi e, možete e, vaše dijelo izložiti, drugi ga mogu procijeniti i tako. A sud Europske unije kaže da je ovaj pristup kriv i da trebamo imati isti pristup svemu onome o čemu se radi u E, autorskom pravu. Da je nešto umjetničko djelo i da je nešto originalno. To su glavni kriteriji. Sud se riješio svih kriterija estetske zasluge, subjektivnosti i tako dalje. Pristup treba biti objektivan, a ja smatram da kad bismo imali slučaj koji bi obuhvaćao umjetnu inteligenciju, pristup bi bio isti. E, postoji dijelo koje je stvoreno umjetnom inteligencijom i to e, zaslužuje e, zaštitu na temelju inherentne originalnosti. I sad se vraćam na pitanje je li nešto stvoreno u stilu nečeg drugo, je li to stvarno vrijedno i treba li to zaštititi. Odgovor je da to nije vjerojatno zato što okvir zakona o autorskom pravu zahtijeva visoku razinu kreativnosti. Vi morate pokazati svoju kreativnost, svoju osobnost. Ako vi kreirate nešto u tuđem stilu, e, vaša je kreativnost limitirana jer vi pokušavate se što više približiti e, stvaralaštu nekog drugog. Dakle, kad dolazimo do e, ovih dijela generiranih umjetnim inteligencijom, pitanje je ima li sada prostora za nehumano autorstvo u e, autorskom pravu? E, imamo i baze podataka, kompjuterske programe, a europsko zakonodavstvo kaže da države članice mogu priznati e, pravnu osobnost takvim entitetima kao i osobama. Izgleda da takva sloboda ne postoji, ali možda ćemo imati problem na u samom startu što se tiče autorstva. A i čak i kad bi bilo prostora za nehumano autorstvo, pitanje originalnosti ostaje otvoreno i možda će biti teško reći da nešto što je kreirano u stilu e, poznatog umjetnika ili nešto što preobrađuje tuđe dijelo jest nešto što treba zaštititi. E, to bi mogao biti problem. I na samom kraju želim reći e, o vezi s onim što ste vi rekli, o čemu se radi kod autorskog prava. E, mislim da je europska tradicija takva da se autorsko pravo gleda kao na pravo autora, nešto što mu pripada ali Irska, Ujedinjena kraljevina, SAD, tamo e, se autorsko pravo smatra poticajem koje dodjeljuje država zato što je kreativnost nešto što pogoduje e, zajednici, odnosno društvu i ide u korist toga. E, ako imate kreativnost, s jedne strane imate nagradu zbog investicije a s druge strane imate rizik da se razvodni vrijednost kreativnog dijela kao takvog. Možda ćemo imati i neke slike generirane umjetnom inteligencijom koja će smanjiti e, vrijednost e, kreacija slika koje je stvorio čovjek zato što će preplaviti tržište. Imamo i sektor takozvane stok fotografije koja dosta pati zbog umjetne inteligencije jer vi možete stvoriti fotografije vrlo brzo, nemate pravnih problema zato što subjekti koje koristite su mm, nisu osobe koje morate pitati za pravo na korištenje e, njihovog lika to se radi vrlo brzo, nije jasno jesu li takve tvorevine zaštićene ili nisu. U svakom slučaju radi se o izazovnom pitanju. Industrija je već sada se bavi time u kreativnom sektoru. I još jedno pitanje, molim vas da mi dozvolite da vam postavim. Vi ste govorili o E, dijelima koji su slični, oni su stvoreni u tuđem stilu. Ali što ako stroj pomiješa različite stilove? Imate i neke umjetnike koji citiraju u svojim dijelima prethodne umjetnike, a to je opet umjetničko dijelo. Što s time? Kako se postaviti prema tomu? Ako imate umjetnu inteligenciju koja stvori nešto što nije u tuđem stilu, nego je originalno, onda bismo mogli reći da je to dijelo ispunjava uvjete za zaštitu. A mogli bismo reći da imamo nehumani, neljudskog autora i tu se postavlja pitanje autorstva. I problematično je u Europi i u drugim jurisdikcijama. Evo primjera. U SAD-u imali smo slučaj spor zbog selfija a selfie je napravio majmun. E, izgleda smiješno, ali to je slučaj gdje se postavljaju temeljna pitanja autorskog prava, a odgovor razočaravajući e, koji je dao sud bio je da životinja nema mogućnost ostvarivanja svojih prava i to je bio odgovor koji se nije ticao same materije, same srži predmeta. I odgovor koji je dao Ured za autorska prava SAD-a jest da je to ljudska praksa i da oni ne mogu registrirati dijelo koje je stvoreno e, od strane životinje, a ne ljudskog stvorenja. Dakle, odgovor bi mogao biti sličan u nekim državama članicama Europske unije gdje nema još uvijek, e, e, ne postoji još uvijek propis koji regulira ovaj aspekt. Hvala, ja ću sada početi sa nekoliko pojašnjenja, a onda ću prijeći na sam sadržaj odgovora. Kad govorite o numerus clausus eh, kriterija filtriranja, eh, tu govorimo o nekakvom sadržaju koji bi trebao eh, biti favoriziran kod agregacije podataka, na primjer. Na primjer, neki sadržaj koji se onda istakne ili stavi među prvih deset rezultata određene platforme ili tražilice. E, razlika između inputa i outputa što se tiče outputa bilo bi u interesu korisnika da se to uredi, a što se tiče inputa Mm, tu se radi o onima koji bi htjeli nešto podijeliti na platformi sa drugim subjektima. Mislim da je uređivanje inputa i outputa nešto što uvijek ide e, paralelno. što se tiče sadržaja, proaktivno filtriranje spomenuli ste. To je vrlo sjetljivo pitanje. O tome se raspravlja u kontekstu direktive o autorskim pravima. I to u pogledu uređivanja društvenih medija, uključujući pružatelja medijskih usluga. moramo uzeti ozir dvije činjenice. Prvo, ponuditelji platformi, uključujući video sharing, su usko grlo komunikacije u digitalnom svijetu. Sve informacije prolaze kroz njihove ruke, sviđalo nam se to ili ne, Oni imaju tehničke mogućnosti pregledavanja i filtriranja sadržaja. To nije nešto što ne rade, to već čine, ali uredba bi se trebala baviti time trebali li oni biti obavezni to koristiti i raditi i to bi trebalo biti u interesu javnosti. Drugi aspekt koji trebamo uzeti u obzir je svakako to što digitalne platforme, uključujući one za dijeljenje videa, video isječaka, su preplavljeni sadržajem koji je neprikladan. To je sadržaj koji krši autorsko pravo, koji prikazuje nasilje, pornografiju, terorizam i tako dalje. Ako ne riješimo taj problem, digitalni ekosustav neće biti od koristi, morat ćemo to isključiti. Filtriranje na određen način je potreba a ne nešto što bismo trebali zanemariti. Uvijek treba postići ravnotežu. E, tu imamo i temeljna prava, pravo na komunikaciju. Govorili ste o umjetnosti, dakle i umjetnost, e, e, pravo na umjetničko izražavanje. Proaktivno filtriranje ne bi trebalo biti nešto što ćemo zabraniti kako bismo zaštitili ići interes. To bi trebalo biti trebao biti interes od određene važnosti i zato mislim da se trebamo koncentrirati na određene vrste sadržaja, na primjer na e, prikazivanje nasilja i tako dalje. Ne smijemo to ignorirati, nego trebamo raspravljati o obavezama i na što se one trebaju odnositi. Osim toga imamo i pitanje koje ste vi postavili o označavanju. Za nekoliko godina bit će krucijalno to da javnost, svi korisnici znaju koji je sadržaj stvaran, istinit, originalan, a koji nije. Mislim da je od velike važnosti da to znamo. E, mogli bismo stvoriti, na primjer, neki digitalni žig ili obavezu označavanja sadržaja koja bi eh, se, kojom bi se mogli značiti proizvodi eh, umjetne inteligencije. Sada je pitanje kako ćemo odrediti koji je sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije, koji nije, dakle koje će biti područje primjene ovakve obveze. Ja bih sugerirao da eh, ne idemo uskim pristupom u odnosu na umjetnu inteligenciju. Algoritamski sustavi izazivaju iste regulatorne dvojbe. E, dakle, ne bismo trebali u ovom kontekstu razmišljati o e, umjetnoj inteligenciji. Radi se o automatski generiranom sadržaju i obveza o označivanju trebala bi se odnositi upravo na to. Pitanje je želimo li živjeti u svijetu gdje e, se komunikacija označava time je li originalna ili nije i želimo li znati koji je sadržaj stvorilo, stvorio stroj. Hvala, a sada dajemo riječ komisiji. Izvolite. Hvala. Hvala što ste organizirali ovo saslušanje. Zahvaljujem svim govornicima na izuzetno zanimljivim prezentacijama s naše strane. A a mi se želimo sada koncentrirati na kreativnu Europu i audiovizualni sektor. Mogu reći općenito da ćemo se koncentrirati na izazovnu studiju u drugoj polovici godine. To je studija o umjetnoj inteligenciji e, u kulturnom i kreativnom sektoru. Time se stvaraju izazovi i mogućnosti pravne implikacije su jedna strana medalje, a onda imamo i zapošljavanje, kulturnu raznolikost, stvaranje, kreativnost i utjecaj na stvaranje. Vidjeli smo da postoje neki instrumenti koji mogu predvidjeti hoće li audiovizualni proizvod biti uspješan u kinu ili na televiziji i to može imati određene implikacije umjetnički gledano jer se onda na temelju toga može odlučiti hoćemo li i dalje proizvoditi tu vrstu sadržaja i hoće li stroj surađivati sa jednim određenim e, umjetnikom, režiserom ili glumcem. To su sve implikacije koje trebamo još proučiti. Nešto smo e, dobro obradili, a to pitanje se pojavilo mnogim pitanjima zahvaljujući radu Europskog parlamenta. Imali smo pilot projekt o titlovanju. E, pomogli smo i e, gotovo e, u realnom vremenu titlovanje. Omogućili smo osobama da pristupe sadržaju kojemu inače ne bi mogli pristupiti. Ali također smo otvorili mnogo pitanja vezano uz prevoditelje, na primjer, koji su rekli dobro, ali to nije baš kvalitetno jer e, ste dostigli točnost od samo 80 ili 85% i time e, smanjujete broj radnih mjesta. Dakle, imamo razne aspekte. S jedne strane imate umjetnu inteligenciju koja pomaže, a s druge strane odmaže. Hvala. A sada imamo posljednjeg e, stručnjaka koji će nam se obratiti, profesor Kolevaj iz Minhena. Izvolite, imate riječ. Um, Hvala lijepa što ste me pozvali. Ja sam ovdje po prvi puta, e, e, jako je to uzbudljivo. Ja imam dva posla. Ja sam profesor na sveučilištu, pomožem studentima da razviju svoje ideje. A drugo je rad za filmsku anima, e, filmsku industriju, crtane i, dokumentarne filmove. Prema tome ja sam lažnjak, ja e, dolazim e, imam dva imidža koji nisu stvarni. E, ako se sjećate filmova koje ste gledali kao djeca, ono što radimo na filmu je jako važno. Moramo biti jako odgovorni za ono što radimo na filmu. E, I to e, upravo kažem svojim studentima kad stvaraju slike i, i priče, pripovjetke u mediju koje je jako emocionalno te se priče pamte. Možete utjecati na ljude. Danas e, imamo influencere, to je čak postalo zanimanje. E, htio sam govoriti o dubokim lažnjacima, deepfakes. Evo, ovo je moj e, background, napravio sam 15 filmova Dakle, ja sam filmaš. E, tehnika iza deepfake-a, iza dubokog lažnjaka, kompjuteri sve više mogu gledati, slušati, govoriti. Mi to svi znamo iz svakodnevnog života. Imamo i autonomne automobile. E, ne vozimo ih, ali oni postoje i doći će. Mi koristimo pametne telefone, već ih koristimo. Mm. Ako želimo uh, pogledati fotografiju koju smo uh, napravili prije niza godina, ako nismo je uh, naslovili, softver je može naći. Čak je ako je slika već loša, ako nije dobro fokusirana. Kompjuter je može vidjeti i shvatiti što je sadržaj. Možda ste čuli za raspravu e, sa e, e, Ircem, o Ircu, The Irishman, filmu, jer glumci su igrali ulogu i prikazivali se kao netko ko je bio mnogo mlađi. Martin Scorsese je e, trebao izgledati kao 30 godina mlađa osoba. Kompanija e, e, George Lucas LL Company je trebala, je mjesecima razvijala tehnologiju da pomladi lica glumaca. E, u softver je unosila e, slike mlađih e, glumaca kad su bili mlađi. Rezultat je bio ok, ali neuvjerljiv zapravo. Mm, izgradili su novu tehnologiju, tehniku sa kamerama mm, i rekreirali su lica glumaca iz njihove mladosti, iz mlađe dobi. E, jedan umjetnik na youtube je to preuzeo i to je e, napravio sa e, deepfake u, u mnogo, i to mnogo bolje. Vidite da softver na osnovi umjetne inteligencije preuzima mnogo poslova ovog tipa. E, to olakšava i ljudima koji nisu osposobljeni i koji već e, e, ne rade u tom, toj branši da naprave lažnjake. Sad, smo došli do trenutka kad se suočavamo sa primjerima vrlo, vrlo zbunjujućeg sadrža. A recimo kažete E, kompjuteru nađe mi e, e, plavokosu politiku. Evo i to kompjuter napravi. Možete se s tim sadržajem igrati. Ko, kompjuter shvaća glumu. On prepoznaje glas i može rekreirati određene sadržaje i miksati ih. Evo ovdje je mali klip.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 ok Evo, to traje još, ide dalje. Ovo, e, ovo je doktor Feichenstein. iza toga. Ovaj sadržaj je očigledno mm, napravljen e, umjetnom inteligencijom. E, gledatelj odmah prepozna da je to deep fake, da to nije stvarno, ali pokazujem vam da to može izgledati stvarnim. I, a to je opasno. E, sada imamo utrku na Facebooku, YouTubeu i drugim platformama da softver e, napravi i nađe e, deepfake-ove, te lažnjake. A dok, e, kako se to razvija, tako se razvija i otkrivanje deepfake-ova. Ovdje imamo umjetnu glumicu, e, ona ima mnogo fenova, ali nitko nije, tu nema stvarne osobe. imamo i vijesti mm, e, spikere e, vijesti koji ne postoje, to ima Kina oni govore 24 sata, kažu sve što želite. To nisu živi ljudi. I imamo scenu kriminala, e, imamo osvetu e, e, gdje ljudi upropaštavaju živote drugih. U vojsci imamo mnogo toga što se radi sa umjetnom inteligencijom poduzeća koja nastoje e, pronaći deepfake-ove, otkriti ih, su, imaju pune ruke posla u sadašnjem vremenu. Ja sam umjetnik. E, ja pripovjedam priče i koristim sve više umjetnu inteligenciju. Ova diskusija koju smo imali e, prije mog izlaganja kako predajem danas? E, to danas nije lako. E, stojite ispred mladih studenata, e, oni sve znaju, imaju YouTube. Ako žele nešto saznati, idu samo na YouTube i nađu to. Kako im mogu dati nešto novo? Ja se gledam u, u sve više kao moderatora kao netko kojih ih nastoji voditi i pokazati im što je pravo, a što krivo, što je dobro, što je loše. I dati im ideje. E, to je ona druga e, strana medalje umjetne inteligencije. Oni trebaju ideje, a ideje dolaze od ljudi. Ako ideje dolaze od umjetne inteligencije te ideje vrlo brzo postaju dosadne. Evo, to sam htio reći. Hvala vam lijepa. E, imamo li pitanja za profesora? Gospođa Anderson ima riječ. E, puno hvala svima i e, svim stručnjacima. Mogu reći samo wow E, imali smo e, puno toga što smo čuli. E, vi ste na, rekli nešto vrlo interesantno rekli između redaka. Kada podučavate studente, vi ste sve više moderator. Jer oni imaju već sve informacije na youtube Ono što vi pokušavate naučiti svoje studente je naučiti ih razlikovati e, pravo od krivog. To e, vidim kao veliki problem i ovo što smo prije čuli. E, uloga nastavnika, kako se ona mijenja zbog umjetne inteligencije. Problem je u, to, u sljedećem da u načelu E, se više ne e, predaje objektivno, ne predaju se informacije, već je zadaća budućeg nastavnika da e, vrednuje te stvari o kojima govori. Iz svoje perspektive vidim tu veliki potencijal za manipuliranje na raznim razinama, ne samo na razini nastavnika, govorimo ovdje i o građanskim pravima koje e, su pod utjecajem toga. Ona su pogođena. Moram otvoreno reći da me to plaši. Što će se dogoditi s našim, ili se već događa s našim društvima ako ne nađemo e, put da to oblikujem e, na takav način i vodimo na takav način da to bude dobro to me jako plaši, moram reći. Hvala vam lijepa na e, izlaganjima, na vašim iskustvima. Kao što ste nam rekli, vi ste u prvom e, redu umjetnik, filmaš e, iz Njemačke. U Češkoj mi imamo jako dobru filmsku industriju, slavni smo. A vi ste isto tako i e, profesor. Što mislite o filmskom obrazovanju u obrazovanju općenito? Kao što ste nam rekli, moramo prepoznavati i razlikovati ono što je to i što je lažno e, moramo biti bolje pripremni za tu novu stvar, stvarnost. Imamo različite pristupe i različite zemlje. U Češkoj sada počinjemo ili pred nekoliko godina smo počeli sa filmskim obrazovanjem, e, sa nastavom o filmu i trebamo nastavnike koji to mogu podučavati, koji imaju i vaše iskustvo. E, gospođo e, Dobar dan. Hvala na ovoj e, prezentaciji, naročito na deepfake-u. Mnogo razmišljamo o načinom na koji bismo mogli djecu naučiti kritičkom razmišljanju. Deepfake je opasnost koja nas jako zabrinjava E, i sigurno u Europi e, kasnimo u spoznavanju ove opasnosti. E, možete li nam reći nešto o obučavanju i djece i, i odraslih o tim deepfake-ovima? Imate li nekih spoznaja o pedagoškim programima koji bi djecu mogli e, podučiti kako se boriti protiv deepfake-ova i prepoznavati ih. Dati mu ruke alat za to. Mm, e, kako ih možemo očuvati od e, manipulativnih političara ili osoba. I ja bih imala jednu, jedno pitanje koje se na ovo nadovezuje. Imamo E, i neka e, ne samo pravna nego i etička pitanja ako e, napravimo film o James Deanu koji je radimo film sa James Deanom koji je već dugo mrtav ne možemo ga pitati hoće li on to ili ne kako možemo spriječiti na primjer da poznati glumci ili političari ili javne osobe iz bilo kojeg područja e, e, e, budu uvedeni u pornografske filmove, da se njih uvede kao sudionike u tim porničima. Vi koristite tehnologiju u pozitivnom smislu, recimo za stantove, to, to je dobro sve je to legitimno i odlično, ali u onom trenutku kad to zastrani, kako vidite mogućnost da i to zaustavimo, da se od toga očuvamo ili da zaštitimo naša društva od toga? Za lajčara on može znati da to postoji, ali e, on možda ne može prepoznati takvog lažnjak, takav lažnjak. E, ovi Obamini govori koji se izopače to već e, to se već događa. Mm, ja, pornografske geste i tako dalje. E, kaži prst ili srednji prst pokazivati, ima još mnogo gorih stvari i to se može lažirati. Kako reagirati na to? Kako imati neka moralna, moralne smjernice? A što može tu napraviti, na primjer, zakonodavac? Kako, se, kako bi se to zadržalo u korektnim kanalima? E, kako bismo i kako spriječiti negativne posljedice toga. Možda ću malo pojednostavniti stvari. E, ništa se nije promijenilo. Ako ste e, krivotvorili nekoga prije nekoliko godina, problem je bio isti jedina je greška ovoga što se razvija je vjerodostojnost ovog što vidimo. To je toliko uvjerljivo ako odete u neku regiju u kojoj ljudi nikad nisu iskusili takvo nešto. Oni će smatrati da je to stvarno i vjerovat će tome. E, kako osposobiti našu djecu, kako ih poučiti, kako im kako im objasniti, objasniti to djeci i studentima. U prvom redu moraju shvatiti da ne smiju svemu vjerovati, da moraju sve postaviti pod znak upitnika. To je prva stvar. Ako vidite Obamin govor, e, morate znati e, koji je to izvor. E, imamo li još jedan izvor koji je drugačiji? Ako to nije autentično, ko je to napravio? Pokazao sam vam doktora Fekensteina. E, on e, proizvodi komedije. Druga stvar, sadržaj koji dajemo djeci, sadržaj iz kojega uče se nije promijenio. Sjećam se udžbenika Eh, nisam eh, se rodio u istočnoj Njemačkoj, ali znam puno o istočnoj Njemačkoj. Puno sam je puta posjetio. Ako, ako eh, po, i udžbenici iz istočne Njemačke, ko, ih je objavio, ko je prikazivao povijesti na koji način. Ova stvar sa James Deanom. E, e, ovaj producent je dobio financije za takav film. Ja dolazim iz animiranog filma, ja mogu stvoriti bilo koji lik mogu, e, Din je mrtav, ali mogu e, korištenje njegovog lica je e, tu možda postoje autorska prava za korištenje, ali odluka, onaj koji treba donijeti odluku je mrtav. E, to ovisi o filmašu koji e, radi tu taj film i biti će kažnjen ako učini nešto što nije dobro s James Deanom. To e, kao, kao, kao proizvodnja pornića s nekim koji to ne želi, koji ne želi biti u tom porno filmu. Mislim da se stvari nisu promijenile one su iste, ali moramo e, shvatiti i naučiti da kad nešto vidimo da to možda nije istina. A pred sto godina su svi vjerovali u novine. Rekli su pa to mora biti istina jer je stoji u novinama. A danas kažemo pa možda i nije istina. Isto se odnosi i na radio i televiziju. E, ovi ovi dubinski lažnjaci, e, deepfake-ovi, e, naše su zakoni e, i zakoni o autorskom pravu dovoljno dobri. Moramo ih koristiti. Moramo spriječiti loše odluke u budućnosti. Stvaranje slika, zvukova je to je veliko pitanje. Imamo i pitanje autorskog prava kako daleko može ići umjetnik u tome? Mm, mm, imamo e, konceptualnu umjetnost u, u e, filmovima, e, recimo koncept art u filmovima. Imamo dizajnere koji naprave, dizajniraju odjela ali e, oni nemaju autorsko pravo na to. Autorsko pravo ima Marvel ili Disney. To je u redu. Tako funkcionira e, poslovni svijet. jer bi inače morao dijeliti dobit e, sa stotinama i stotinama umjetnika ili sudionika. To jednostavno nije moguće. Ako glazbenik stvara glazbu, e, ako e, on ili svira na koncertu, on dobiva novac od ulaznica. Ali zašto bi on ili ona dobio još e, više novca nakon izvedbe? Ni vozač e, a autobusa ne dobiva novce za jednu prethodnu vožnju. E, ja sam naslikao sliku i to neko kopira. Ali zašto e, da dobivam novac za ovu ovaj lažnjak ili ovu kopiju? Ja sam dobio već novac za svoju sliku. O tom se vodi velika rasprava. E, ali e, stvar sa deepfakeom je još drugačija. Na primjer, imamo e, u San Diegu se sastaju stotine umjetnika svake godine. Umjetnici koji su stvorili umjetničko djelo na bazi nekog drugog umjetničkog djela. To se zove fan art. Mm, na što ka, e, e, recimo na bazi nešto, nečega što je napravio Marvel, kompanija Marvel, ali oni se smiju. E, oni su već dobili novac za svoje originalno dijelo. Evo. Razmislite o tome. Možda idemo sa autorskim pravom malo predaleko. Jesmo li još imali neko drugo pitanje? Nemojte se bojati toliko budućnosti onoga što dolazi. E, moramo biti svjesni toga, moramo sve staviti pod upitnik, ne, ne smijete sve smatrati e, istinitim, stvarnim. Nemojte uzeti zdravo za gotovo. Hvala vam lijepa. Imamo li još pitanja? Ne vidim ih. Evo imamo jedno pitanje. Gospodin Matić ima jedno pitanje. E, prije svega želim zahvaliti svim našim gostima na današnjem e, vrlo, vrlo uzbudljivom predavanju koje je interesantno, koje uzbuđuje, a pomalo i plaši, pa bi se vratio malo na neke stvari koje smo govorili prije, e, da li stroj, da li umjetna inteligencija može zamijeniti nastavnika. Ja kao nastavnik priznajem da, da može, da kad napunimo kompjuter podacima, on će uvijek imati više znanja od jednog čovjeka jer je napunjen podacima od puno više ljudi. E, bit će brži, imat će znanja, međutim ono što mislim da još uvijek umjetna inteligencija nema, to je ono što ljudi imaju, to je ona istinska emocija koju ćemo sigurno brzo postići, međutim želio bi, pao mi je na pamet jedan primjer pa bi želio to podijeliti s vama. Naime, kada kompjuter napunimo podacima da nešto što ima krila što ima perje i što leti kompjuter će uvijek odgovoriti da je to ptica jedino dijete u svojoj mašti može reći da je to slon misleći na slonića damba to još uvijek mislim da umjetna inteligencija neće moći postići ne postiže ali se bojim da i kad taj dan dođe i kada kompjuter postane nepredvidljiv kada postane čudan za nas da ćemo onda biti u problemu i za mene je to pomalo scary. Hvala vam. Hvala lijepa na ovoj izjavi da gospodin Koldevaj e, govorimo o razini e, znanja i razumijevanja. Vodi se o velika diskusija o automatiziranim automobilima. Ako ako e, se zabijem u neku e, stvarnu osobu e, ili se zabijem u drvo kako bih je izbjegao. Znate tu situaciju. Mislim da umjetna inteligencija se stalno dalje razvija i ona shvaća ponašanja i emocije i njih shvaća. Ne možemo to zaustaviti roboti će izgledati sve više kao ljudi, bit će humanoidi. I jednog dana ćemo se suočiti sa likovima koji nisu stvarni. U... Ali to ne možemo izbjeći. A s druge strane imamo velike šanse. E, ljudi koji su danas slijepi će moći, će progledati u budućnosti E, ljudi bez nogu će moći hodati, imat ćemo umjetnu inteligenciju koja će poboljšati život. E, e, to je isto kao i izum noža. Nož može rezati kruh, a može nekome prerezati grkljan. Moramo uvijek biti malo ispred znanja. U tome je stvar. Hvala vam lijepa. Htjela sam reći jednu riječ, Pinokio. Evo, to je jedan primjer koji smo dobili e, ranije. Ako nemamo daljnjih komentara, nitko ne želi uzeti riječ. Željela bih svim izlagateljima zahvaliti. Bilo je to zanimljivo popodne. E, svi su stručnjaci, e, gosti bili vrlo zanimljivi. Dali su nam novi uvid u ovu materiju. Bilo je to osvjeđavajuće, začuđujuće, e, malo i zastrašujuće u nekim slučajevima. Imamo dovoljno materijala za, za razmišljanje. E, I dalje ćemo e, razgovarati o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju, kulturi i medijima. Hvala vam što ste došli u naš odbor. Hvala što ste nam osvijetlili malo ovo područje. Hvala. Oni koji žele napustiti salu, e, mi se e, sastajemo 16. E, u Strasburu, u Briselu a i 17. 17. prije podne. E, zahvaljujem e, prevoditeljima isto tako, a svi oni koji ne sudjeluju u sastanku koordinatora, molim napustite salu što je brže moguće. Želim vam svima ugodno večer, to jest onima koji ne ostaju na sastanku koordinatora.